Dragi kolege i kolegice, sljedeća točka je obrazloženje glasovanja. Želim vas obavijestiti da smo dobili puno zahtjeva za obrazloženje glasovanja. S druge strane, moramo uskoro i e, prekinuti ovo zasjedanje u 15 do, tri kako bi se službe e, pripremile za sljedeće zasjedanje. Dakle, ona obrazloženja koja neće danas doći na red,